I za kratko ću sada predstaviti Kristofa koji će voditi kasni dio sastanka. dobro jutro. Kao što je rekla Kristina, ja ću e, voditi drugu sjednicu s povjerenikom Navračićem i imat ćete prilike izravno s njim komunicirati, čućemo vaša pitanja i odgovore a e, sada vas ponovno predajem u dobre Kristinine ruke. Prije nego li što počnemo e, sa bitnim stvarima, da ću vam riječ Žanu Meduku koji je direktor komunikacije u Europskom parlamentu. Hvala lijepa Kristina i hvala svima vama. U Svaki puta kad se održi neki sastanak u Europskom parlamentu, uvijek se javi netko u odjelu i kravati. Danas sam to ja. Međutim, ne brinite, neću govoriti dulje od dvije minute. Želim vam službeno poželjeti dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Ovo je demokratska institucija i ovo je poseban trenutak, naime za 23 dana održat će se europski izbori. Zaista nam je drago da ste došli u Europski parlament. Po prvi puta je Europski tjedan mladih u Europskom parlamentu i nije slučajno da to održamo upravo 2019. godine jer su pred nama europski izbori. Tema ovih rasprava i svih djelatnosti ovog tjedna su demokracija i ja. Nema boljeg mjesta gdje se može razgovarati o demokraciji i budućnosti Europske unije nego li e, što je vijećnica ovog Europskog parlamenta. <clears throat> Upravo u ovoj dvorani za dva do tri mjeseca bit će europski zastupnici oni zastupnici koji će u sljedećih pet godina oblikovati budućnost Europske unije, odlučivati o novim zakonima i o tome kako će Europski parlament, Europska unija napredovati ili neće napredovati u sljedećih pet godina i e, vidjet ćemo e, dakle kako će sve to izgledati, ali vrlo je važno da vi danas raspravljate i da sudjelujete u mnogim radionicama i aktivnostima. Jako je važno da možete razmjenjivati mišljenje s drugim osobama iz drugih europskih zemalja. Međutim, ono što je najvažnije je da ste vi ti koji ćete moći odlučiti e, kako će izgledati Europa u kojoj ćete živjeti u sljedećih nekoliko godina, te da nisu stariji građani ti koji odlučuju o vašoj budućnosti. Stoga e, ne zaboravite da odete glasati i na ekranima ovdje u vijećnici smo vidjeli. Vi trebate podstaći vaše prijatelje, obitelji, kolege s posla da preuzmu budućnost u vlastite ruke. Dakle, morate biti sigurni da o vašoj budućnosti odlučujete vi, a ne netko drugi. Eto, još jednom, jako nam je drago da ste došli u Europski parlament upravo ovog tjedna. Ovo su vrlo uzbudljiva vremena, međutim, puno toga je neizmjesno i zato molim vas ponašajte se odgovorno, ozbiljno uzmite e, te e, europske izbore jer e, oni su tu radi vaše budućnosti. <clears throat> Hvala. E, čuli ste već, e, dakle, taj naslov, ja i moji prijatelji glasamo. Odakle taj naslov? U veljači je načinjeno natjecanje na Facebooku gdje se tražilo od mladih ljudi da načine akcijski plan kako bi uvjerili ljude da izađu na glasanje i to posljednjih tjedana prije samih izbora. Mi smo izabrali tri pobjednika koji su danas s nama e, ovdje sjede u prvom redu i sada ćemo im dati riječ. Oni će nam ukratko predstaviti svoje prijedloge, a <clears throat> trebamo vidjeti koji su najinovativniji prijedlozi i što možemo učiniti. Svatko od njih imat će dvije minute da predstavi svoj prijedlog te da vidimo što svatko od nas može učiniti. Ovoga puta ne radi se o institucionalnom pitanju kada govorimo o predizbornoj kampanji, već radi o nečemu gdje mi možemo sudjelovati u tome. Evangelos Kasus iz Grčke, Azijel Rodriguez iz e, Španjolske te Domagoj Kovač su naši pobjednici. Ehm, možda ovim redom kojim sam ih ja predstavila, ali nije bilo posljednjih razloga da to čujemo ovim redom. Evangelos, molim vas, dođite, a tehničar će vam upaliti mikrofon. Dobro jutro, zovem se Evangelos Hasos i ja sam iskadica iz Grčke, srednjoškolac. Bilo mi je jako drago da s prijateljima i obitelji mogu podijeliti vijesti o europskoj predizbornoj kampanji. Mnogi od njih su mi zahvalili što sam o tome e, razgovarao, ali vidio sam da su se mnogi od njih zapravo pogubili u cijelom postupku o tome gdje, kada i kako glasati. I onda smo se odlučili da napravimo malu jedinicu za glasanje i jednostavno kada dođe e, dan izbora, mi s njima razgovaramo dok oni čekaju u redu za glasanje i onda e, nakon toga se može otići na piće. Mi smo to napravili u Grčkoj, Malti i Austriji. U našoj općini kadisi smo jednostavno e, objasnili e, kako e, oni trebaju sudjelovati u tome i oko 500 ljudi nam se priključilo. E, možda se vi možete pitati što da napravite kako biste obavijestili ljude u izborima. E, pa organizirajte isto takvu jednu jedinicu za glasanje. To je vrlo jednostavno izaberite barem pa ljudi i onda napravite jednu chat grupu, Facebook, Messenger, Whatsapp ili što god vam se sviđa. Nakon toga odlučite što treba napraviti kako bi svi izašli na glasanje i rekli ljudima jednostavno da odu e, na stranice Europskog parlamenta da se upoznaju sa svime što treba za glasanje. I na kraju e, možete jednostavno tražiti iz vaše jedinice da jednostavno i drugi naprave takvu jednu glasačku jedinicu i napravite malo natjecanje na recimo Instagramu ili Facebooku i sve pozovite da glasanje. Hvala lijepo i hvala vam što ste govorili točno dvije minute. To je inače vrijeme koje se dodjeljuje europskim zastupnicima u velikoj većini slučajeva kada ovdje govore. Dakle, dvije minute nije bezvesno izabrano vrijeme. A sada Xavier Rodriguez. E, dobar dan. Evo što sam ja napravio kao akcijski plan. A e, radi se pinčo po, o za Europu. Moram objasniti o čemu se radi. E, pinčo Ote je zapravo inicijativa barmena u Baskiji. Ja živim inače u Baskiji, u Španjolskoj. Dakle, dobije se pinčo, odnosno piće e, za e, dosta jeftinije, ali to se može dobiti samo određeni dan u tjednu. E, to je jako dobra inicijativa, a sada svi znaju točno što je taj e, Pinch vote i e, dakle to je jako dobra atmosfera, ljudi budu vrlo zadovoljni i možete si vi napraviti tako nešto i to u nekoliko koraka. Najprije E, morate e, se zapravo nekako e, biti kreativni i napraviti nekakvu vašu kombinaciju kao što te recepti za to piće nisu uvijek identični. Onda se morate naći s ljudima u kulturnim centima, u nekom, na nekom javnom mjestu ili kod kuće. A nakon toga morate promicati vaše događanje, reći prijateljima, obitelji i isto tako putem društvenih mreža. I onda na kraju to morate organizirati, nađete neko lijepo mjesto e, i e, s ljudima se nađete, morate biti jako dobro raspoloženi i trebate im objasniti koliko je glasanje važno i e, koliko zapravo <clears throat> ono može biti moćno. Ono što je dobro je da vam e, ne treba Bog zna što da biste to sve ostvarili, možete to sve napraviti samo. Hvala lijepa, sada treći prijedlog koji je načinio Domagoj. Hvala, dragi prijatelji iz cijele Europe i Europske unije prije pet e, mjeseci bio sam na prvom europskom parlamentu mladih i tada sam se zalagao za više jezičnost. Ja dolazim iz zemlje gdje se ne govori e, jako rasprostranjen jezik i bilo je divno da sam mogao govoriti materinjim jezikom. Nije nam e, baš e, nikada u niti u jednoj situaciji bilo moguće da govorimo sve jezike Europske unije. A pozivam vas da danas iskoristimo upravo tu mogućnost da imamo taj, tu multikulturnu Europu koju ćemo iskusiti, i istovremeno prenosimo naš nacionalni identitet. Ovo je povijesni trenutak i jako mi je drago što ću moći govoriti na mađarskom, pa molim da koristite e, slušalice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 ona vrata e, kroz koja se stiže na izbore, a drugi su krenuli drugim vratima i odlučili ne glasati. To smo prenijeli e, kao iskustvo iz moje škole u, u Budimpešti gdje smo prvi put došli na tu ideju, a zatim smo to iznijeli i na ulice. Taj model, dva vrata, iz, glasati ili ne. I na taj način smo upoznali ljude e, s činjenicom da se održavaju izbori i da mogu izraziti svoju volju na europskoj razini. Time smo pokušali uvjeriti ljude. Smatramo, međutim, da je e, najbolje krenuti od mladih, pokušati uvjeriti mlade. Naročito one koji se još nisu odlučili na koja će vrata. Tijekom e, tog iskustva poveli su se mnogi razgovori, što je bilo korisno i meni obzirom na to da sam tom prilikom sreo ljude koji inače ne bih sreo. Što znači organizirati projekt? To znači snimiti čitav niz video priloga, informativnog karaktera, koristiti društvene medije za publicitet. To znači potaknuti interes javnosti, drugih ljudi. Možete isto tako i mene potražiti na Facebooku, imam tamo e, svoju adresu. Želim se isto tako i Blanki i Davidu, mojim kolegama, zahvaliti na pomoći koju sam primio organizaciji ovog projekta. So, here you... Hvala lijepa. Ovo su dakle bila tri prijedloga o tome što svatko od nas može učiniti. A sada bih vas htjela pitati, e, imate li pitanja za tri pobjednika ili možda komentara? Kako reagirate na to što su oni rekli? Tko bi od vas želio nešto reći? U kontekstu onoga što ste upravo čuli. Ovo je dakle prva runda i možete govoriti i na vašem jeziku ako želite tko se želi javiti za riječ i e, tko ima dovoljno hrabrosti da probije led i postavi prvi pitanja pobjednicima. E, poslušat ćemo nekoliko pitanja, onda će pobjednici odgovoriti na pitanja e, u jednom bloku. I ako se želite javiti za riječ, molim vas, ustanite se i recite nam tko ako se zovete i odakle ste. E, nije da ne govorim e, niti e, engleski, niti francuski, ali govorit ću na mom jeziku. Ja sam iz Rumunije Dakle, ja sam se javila na natječaj Demokracija i ja, tako se zvala. Morala sam snimiti video prilog od minute i govoriti o tome što je za mene demokracija. Imam pitanje. Što je vama važno na ovim izborima? Izbori nisu jednostavna stvar. Neki put ne znamo doista na čemu smo. Valja odlučiti. Who also would like to Evo, prikupit ćemo još e, nekoliko pitanja. Imate li i drugi pitanja za naše pobjetnike? Hvala, ja sam Johana, imam 16 godina iz Njemačke sam. Ja bih postavila pitanje o ovim vratima, mađarskom e, predstavniku. Kako je bila reakcija kad god bi se netko odlučio da ne glasa, jeste li pokušali zapravo razgovarati s tim osobama koji su se odlučili za odgovor ne, za vrata na kojima je pisalo ne, da na neki način opravdaju svoje izbore, jeste li pokušali e, potaknuti te ljude da ipak izađu na izbore? No hajne Frage. Još jedno pitanje. Tko se još javlja? Tko ima još pitanja, komentare? Imamo e, vremena za još dva govornika. Želio bih postaviti pitanje pobjednicima. Zašto svi od 18 do 80 trebali glasati? Ako to trebaju definirati u jednoj riječi, onda koja bi to riječ bila? Hvala. Ja sam isto e, vrlo znatiželjna da čujem tu riječ. Još jedno dodatno pitanje, izvolite. Dobar dan, ja sam e, Vladimir iz Rumunjske. Imam pitanje koje želim postaviti tijekom ovog tjedna a se na pitanje njemačke kolegice. Što reći onima koji ne žele izaći na izbore? U redu, sada ću dati riječ e, našim pobjednicima. Tko bi želio započeti s odgovorima? Evo, jedna minuta kako bismo onda mogli imati drugu rundu pitanja. Tko bi želio početi? Minuta, izvoli. Dakle, što se tiče prvog pitanja e, kojeg je postavila Johana, ono što je meni najvažnije konkretno, najvažnije e, mi je da potaknemo kod ljudi interes za izbore, da kod onih e, kod kojih on nije postojao. Isto tako, nije mi važno toliko da s vlastim prijateljima koji misle isto ili slično što i ja, razgovaram o tome, već da o tome razgovaram s ljudima koje to ne zanima. Što se tiče onih ljudi koji ne žele proći kroz vrata na kojima piše da, Istina je, zamolili smo, zamolili smo ljudi da obrazlože i to u pisanom obliku zašto su to odabrali. Cilj je bio taj da se ti ljudi još jednom e, pozabave tom temom tako da razmisle o njoj prije no što bilo što napišu. A što se slogana tiče, kad bih se baš morao odlučiti za jedan, rekao bih, izbori su seksi. A nakon toga bih ljudima objasnio zašto je to tako. A što se pak posljednjih pitanja tiče, mislim da bi bila dobra zamisa da se ljude izvede na ulice, da se osnuje neka politička stranka, da na bilo koji način potaknemo ljude da iznose svoje ideje. So, who of you two will take over? Please. Tko je sljedeći? Izvolite. Ja ću odgovoriti na španjolskom. Oni koji ne govore španjolski, molim da stave slušalice. Prvo pitanje. Koji dolazi iz Rumunjske, koje dolazi iz Rumunjske. Kako potaknuti mlade da glasaju? Moramo jasno objasniti stvari i reći da se time zapravo nekome daju ovlasti. Time stvaramo budućnost naših društava. Zbog toga je jako važno ići glasati budući da je to dio cijelog postupka stvaranja mogućnosti e, naših društava u budućnosti. Što izbori znači? Za mene je to sažeto u jednoj riječi, demokracija. A što bih mogao reći starijim ljudima koji ne idu glasati zbog različitih razloga? Ja bih rekao sljedeće. Na primjer, moja baka se brine za mene, kuha mi, a ja bih joj trebao reći da ako se ne želi brinuti, onda treba ići glasati. Hvala. Ja bi također želio govoriti grčki, evo molim da stavite slušalice. Ja bih sad sažao što smo čuli. Dakle, kako potaknuti ljude, naročito mlade birače, da izađu na izbore, ali isto tako i one starije. Mislim da je važno i jasno reći da je postao već studije o tome. Kako postići to? Kod starijih birača postoje oni koji uvijek izlaze na izbore. Radi se o ljudima koji su odrasli u demokraciji i znaju kakav je sustav i to je dio njihovog života. Ima i oni koji kažu ne moramo mi izlaziti na izbore. Međutim, u Grčkoj postoji obveza izlaska na izbore, konkretno u mojoj zemlji, tako da ljudi to smatraju svojom obvezom. Izlaznost je stoga veoma velika, a taj se isti sustav koristi i da se potakne mlade da se aktiviraju u tom smislu jer vide što čine oni stariji i to im služi kao primjer. Generacijama i generacijama kroz obitelj provlači se to, svi izlaze na izbore. Mladi se mogu izjašnjavati na Facebooku, mogu i izaći na ulice u Grčkoj demonstracije, međutim svi znaju još od svojih baka i djedova da je izlazak na izbore način da se odlučuje o vlastitoj budućnosti. I kad biste me pitali da jednom riječju definiram što su za mene izbori, ta jedna riječ bila bi budućnost. Hvala u istinu na ovoj prvoj rundi pitanja i odgovora, a sada stvari prepuštam vama. Malo ćete uključiti svoju maštu, pozvati inspiraciju na, na vašim glasačkim strojevima. Ispred sebe imate mali kod, mali pin koji je upisan ako ne znate što znači slajdo, e, to je kod za to, odite na Google stranicu, pišite taj kod tamo gdje to trebate i time ćete ući u mali prostor koji smo stvorili na internetu, koji smo stvorili za ovaj događaj, za vas. Dajem vam nekoliko trenutaka da to napravite. would now to ask Sada bih vam postavila sljedeće pitanje zapravo zatražila od vas da malo promislite. I kažete nam, zapravo smislite što biste vi predložili vašim prijateljima, susjedima, rodbini kao razlog da trebajući glasati 23. svibnja. Evo, e, stišćem play. Kako e, potaknuti vaše prijatelje i susjede da idu glasati? Molim vas e, da napišete vaše prijedloge, vaše ideje. Dvije minute imate za to. To mogu biti različiti razlozi, naravno. Tu morate uključiti ono što je vama važno. Recite nam što mislite da nedostaje, koji su to novi argumenti koji mogu biti važni. Dvije minute imate na raspolaganju. It's great, you're productive. I already have 10 ideas.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 Sada bih željela da se okrenete vašem lijevom susjedu ili susjedi. I dobivate kao par susjeda četiri minute kako bi onom drugom prenijeli vaše ideje. Dvije minute da prenesete te ideje susjedu, a nakon toga, nakon dvije minute će znači taj drugi dio para pokušati ovog drugog uvjeriti u svoje ideje. Tu morate razmijeniti vaše prijedloge i zbilja dati prave argumente. Zašto mislite da ti argumenti mogu navesti nekoga da ide glasati? Možete tijekom tih i tog vremena biti glasni, nema e, nikakvog problema. Evo, okrenite se vašem susjedu i počinjemo. It's time to change. Sad je vrijeme da promijenite uloge, završite vaše rečenice i sad će onaj drugi dio para predložiti svoje ideje.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 Vrijeme nam je isteklo. Lijepo vas je bilo čuti raspravljati, izmjenjivati ideje, a sada bih ih htjela i čuti ne osobe koje su smislile te ideje, nego njihove susjede. Tko je čuo jednu ideju koja je bila jako uvjerljiva i koja bi mogla biti i učinkovito provedena u dijelo kako bismo uvjerili ljude da idu glasati. Evo molim vas da time mm, da sada predstavite ideje vaših susjeda ako to možemo tako nazvati. Dobar dan, ja sam e, Natalija, dolazim iz Latvije, govorit ću materinjim jezikom i pripremite vaše slušalice. E, moj susjed je imao ideju da ljudima ponudi hranu, da zajedno, na primjer, doručkuju i da razgovaraju za tim doručkom o demokraciji. Mislim da bi to zbilja moglo funkcionirati. Hvala. Ja dolazim iz Finske, zovem se Ašeta. Moja susjeda je imala dobru ideju Govorila je o tome da bi se na YouTube-u mogli staviti videi koji bi koje bismo mi izradili naravno, koji bi govorili o Europi. Mnogi ljudi uopće ne znaju kako funkcionira Europa i što Europa čini za naša, to bismo mogli onda kroz takve videe i e, podijeliti sa širom publikom. Hvala. Ja sam e, Kristina iz Španjolske, govorit ću španjolski. Moj e, moji susjedi slovački imao jako dobru ideju. E, rekao je da bi bilo zanimljivo organizirati raspravu sa roditeljima posebno kad imamo ljude pred sobom koji dolaze iz bivšeg komunističkog režima ili iz zemalja gdje smo imali dugu diktaturu kao e, kod mene u Španjolskoj možemo jednostavno objasniti zašto trebamo ići glasati i senzibilizirati ljude. Hvala. Hvala, ja ću govoriti također materinjim jezikom. Razmijenili smo nekoliko ideja i zaključili smo ukoliko Potaknuti ljude da pričaju o Europskoj uniji i kao mi primjerice ovaj tjedan u parlamentu, što je glavni problem? Dolaze ljudi koji već jesu zainteresirani, što je s jedne strane dobro. A s druge strane, moramo razmisliti o tome kako priči onim ljudima kod kojih to nije slučaj, koji nemaju interesa. Primijetila sam to i u vlastitoj školi. Postoje ljudi koji nikad ne bi e, pošli na e, takav događaj, jer ne znaju Zašto da uopće govore o tome ukoliko i ovako i onako neće ići na izbore? Te ljude treba konfrontirati s određenim stvarima. Skupiti ih na jedno mjesto i reći im da ispišu na komad papira što su zapravo njihovi razlozi kako bi ih se potaklo da još jednom razmisle o tome. Ja mislim da je to prvi korak kako bismo dobili buduće glasače koji će prvi sami shvatiti da možda ništa ni ne zamjeraju Europske unije. Inače, pozat ćemo ih na ručak da pričamo o Europskoj uniji i na taj način ćemo se stalno vrtiti u istom krugu. A moramo probiti taj krug kako bismo došli do onih e, birača koji doista ne izlaze na izbore, ali bi se to moglo i promijeniti. Hvala, još e, dvije osobe, tri, četiri. Evo, počnemo sa sljedećim govornikom. Vidjet ćemo koliko nam vremena još ostaje. Molim vas da uključite di mikrofon. Ja dolazim iz Latvije i ideja mojeg susjeda je bila sljedeća da se onima koji po prvi puta glasaju daju mali pokloni. To ih može motivirati, a isto tako će ih podsjećati cijeli život na taj događaj, na događaj koji čine po prvi, e, na taj čin koji e, izvršavaju po prvi puta. Hvala. Sada osoba ispred vas. Znači prvo osoba iza vas, a onda vi. E, ne, to je bilo ipak za vas. Moje ime je Emilija. Dolazim iz Litve, govorit ću svojim materinjim jezikom. Hm. Čula sam jednu jako dobru ideju da govorimo o ovom primjenu, e, primjeru Brexita što se događa kad mladi ne izađu na izbore. Mladi ljudi mogu biti utjecajni i ne moraju se bojati toga da izađu na glasanje i to na nacionalnoj razini. Još tri pitanja, a nakon toga moramo sve ovo sažeti budući da nas čeka sljedeća sesija. E, znači osoba iz e, e, Francuske, dolazim iz Francuske, zovem se Charlotte, govorit ću francuski. Jedna stvar mi jako smijeta vezano uz uključenje mladih u europske izbore i općenito vezano uz Europsku uniju. Kad govorimo s mladima, kad razgovaramo s mladima, posebno u Francuskoj, mnogi uopće ne shvaćaju, zapravo većina ne shvaćaju što predstavlja Europska unija i što im ona može donijeti. Ja u okviru svoje organizacije smo eh, organizirali jedan eh, projekt eh, Nevjerojatni građani. Radi se o participativnom projektu kako bismo zajedno promišljali o budućnosti i projektima koje želimo ostvariti u budućnosti. E, trebamo objasniti ljudima da ne trebaju ići samo glasati zato što je glasanje seksi, nego također e, zato što imaju jasne ideje o tome kako žele e, vidjeti tu budućnost, predložiti stvari i pokušati kroz taj glas stvoriti tu budućnost. Hvala. sada Vidjet ću koga ću sljedećeg izabrati. Teško je naravno izabrati ljude. Znači evo prvo vi, izvolite. Ja dolazim Luka, dolazim iz Njemačke, imamo 18 godina. Dakle, Važno je da u školama također učimo o tome što je Europska unija. To je tako i u Rumunjskoj, međutim nije baš najbolje organizirano. Što je Europska unija? Tko smije glasati? Mislim da mnogi ljudi u Europskoj uniji još uvijek osjećaju određenu bojazan, određen strah jer ni ne znaju zapravo kako to funkcionira na terenu, kako se izlazi na izbore. U tehničkom smislu, to sve treba, obja to sve treba objasniti ljudima i na taj način ćemo ih najbolje potaknuti da je izađe na izbore. Hvala. Hvala, sadanja osoba. Dolazim iz Španjolske, govorit ću španjolski. E, nama je teška situacija što se tiče ovih europskih izbora. Moramo mladima objasniti da to može biti zabavno bez obzira što je situacija ozbiljna. Zajedno sa susjedom ovdje smo osmislili jedan slogan, moto koji može biti e, zanimljiv e, dijeliti prezervative e, mladima i reći evo to je prvi put. A i imamo znači prvi puta e, idemo na izbore taj slogo i e, uz dijeljenje prezervativa. Mogu reći da sam zbilja izabrala dobro ovu zadnju osobu, nemamo više vremena. E, ja vam Preporučujem da te izde razmijenite tijekom pauze, tijekom stanke, budući da je u našim rukama ta motivacija drugih, trebamo uvjeriti druge. Mi smo uvjereni, ali drugi nisu toliko uvjereni, trebamo vidjeti kako ih potaknuti. A sad još e, jedna stvar prije nego što krenemo na sljedeću sesiju, molim da vaš slajdo koristite još jednom i odgovorite mi e, jednu stvar. E, danas e, ovaj put glasam nije samo e, slogan i moto koji želi, koji želi potaknuti ljude da glasaju. To je isto tako prilika za sve nas da promislimo o tome zašto glasamo, o čemu glasamo, koji je razlog što ćemo izaći na izbore. Dakle, za što vi glasate?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 svi naše vrijednosti, eh, ono što nam je jako važno i želimo to staviti u prvi plan prilikom eh, izbora. Nadam se da ste ovo tijekom ove sesije uživali. Zahvaljujemo prevoditeljima. A sada dajem riječ Kristofu za sljedeću sjednicu, sljedeći sastanak.